Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Zapravo ovo postaje već uobičajeno na ovom sastanku da organiziramo razmjenu mišljenja sa predsjednikom Vojnog odbora Europske unije. Uvijek se radi o cijenjenim zapovjednicima neke od država članica i danas mi je velika privilegija i zadovoljstvo pozdraviti generala Klaudija Gracijana koji se nalazi na ovom e, vrlo važnom radnom mjestu kojeg je koji se nalazi dakle na mjestu predsjednika Vojnog odbora Europske unije. Mi smo svjesni naravno kakva je to uloga. Svjesni smo izazova koji stoje pred vojnim odborom Europske unije i zato i jesmo organizirali ovu raspravu. Evo, bez daljnjeg kašnjenja i odlaganja predajem vam odmah riječ. E, svi članovi ovog pododbora su već upoznati sa e, relevantnim informacijama glede ove rasprave, pa se nadam da ćemo imati vrlo zanimljivu i plodonosnu raspravu. Izvolite. Hvala najljepša e, gospođo predsjedavajuća, gospođo Fotiga, poštovani zastupnici, dame i gospodo, dobro jutro, velika mi je zadovoljstvo što sam ovdje danas pred vama. Vi ste predstavnici europskih građana i veliko mi zadovoljstvo što mogu više govoriti o vojnom odboru Europske unije koji e, radi na provedbi e, CSDP-a i to je nešto što je jako važno i u čemu e, vi kao predstavnici Europskog parlamenta, naročito vaš pododbor, možete imati vrlo važnu ulogu. Ja ovdje govorim kao predsjednik Vojnog odbora Europske unije, odnosno kao glasnogovornik E, svih e, zapovjednika e, vojske Europske unije i u ime visoke predstavnice Europske unije. EUMC je oduvijek aktivno sudjelovao u izgradnji zajedničke obrambene vojne politike. Ovo je odbor koji je oduvijek surađivao sa Europskom unijom na taj način što je davao konkretne preporuke glede vojnih pitanja i kako bismo zajamčili da se e, glas predstavnika vojne vojske čuje u europskim institucijama. E, također ovdje uzimamo u obzir stručnost svih država članica kako bi se ta mišljenja uvažila za vrijeme donošenja vrlo važnih političkih odluka koje se tiču e, CSDP-a. Dame i gospodo, na samom početku želim reći da su vojne misije i operacije koje se e, realiziraju uz pomoć država članica, a nekada i trećih zemalja, ponekad najsloženije i najopasnije e, misija, a to predstavlja glavnu E, glavnu točku zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije i to je također dijelom europske globalne sigurnosne strategije. E, mnoge države članice sudjeluju u našem radu na području e, naših susjednih zemalja, na primjer Zapadnog Balkana, ali isto tako i afričkih zemalja, E, Sahel, Mali i tako dalje. Ulažu se veliki napori e, koji se u najvećoj mjeri usredotočavaju na Afriku e, i želimo se izboriti sa postojećim izazovima, naročito glede promicanja dobrobiti i sigurnosti. Također se suočavamo i sa multidimensionalnim prijetnjama o kojima ću govoriti nešto više danas i ću vam također primjer kako su te prijetnje međusobno povezane i koliko utječu na našu percepciju sigurnosnih pitanja. U tom kontekstu postoji trostruka veza između e, terorizma, migracija i nestabilnosti. E, to je nešto što je jako važno i to zahtjeva od vlada i međunarodnih organizacija da sigurnosne izazove shvate ozbiljno i da sustavno ciljaju e, sva tri aspekta o kojima sam govorio. Ne kažem da nužno postoji veza između migracija i sigurnosti, ne kažem da su migranti e, kriminalci, ali svakako se ne možemo boriti protiv negativnih posljedica migracija bez izgradnje kapaciteta za suzbijanje terorizma i jamčenje stabilnosti. E, ovdje također moramo govoriti i o novim vrstama potpore kroz instrumente kojima se pomaže ostvarenje mira i stabilnosti i možemo govoriti o načinima na koje Europska unija pomaže svojim partnerima da upravljaju e, vrlo važnim sigurnosnim krizama i prijetnjama. Što se tiče vojne strane, e, u Europskoj uniji se to e, radi putem vojnih misija, naročito kroz tri izvršne i tri neizvršne misije. Jedna od najpoznatijih je misija Altea kroz koju se pokušava zajemčiti sigurno okruženje. To je misija koja se organizira kroz aranžmane EU+, u kojima Europska unija ima vrlo važnu ulogu. Tu postoji i službena veza i, i suradnja sa NATO-om. E, ta operacija Atlanta je bila vrlo uspješna u posljednjih deset godina postojanja. E, kroz nju smo realizirali i programe e, suzbijanja piratstva na morima. Imamo vrlo pozitivne operativne rezultate, ali ta operacija predstavlja jako dobru platformu za suradnju s trećim zemljama, na primjer e, Koreja E, vrlo redovno surađuje u e, dijalogu sa e, Kinom i drugim zemljama upravo preko ove platforme. I također postoje opipljive posljedice Brexita i za Atlantu jer više nećemo od kraja ožujka imati sudjelovanje Velike Britanije a Također ne smijemo zaboraviti operaciju Sofija, e, suzbijanje e, krijumčarenja ljudima u Libiji, jačanje kapaciteta libijske straže za suzbijanje nezakonitih aktivnosti na ovom području. Ovo je operacija koja e, ima također za cilj upravljati embargom koji postoji na ovom području. Postoje i tri neizvršne misije u Maliju, e, u Somaliji također glede obuke vojnih snaga kao i pružanja savjeta e, vojnom vodstvu. Mi i dalje vodimo vojne misije i operacije, ali istovremeno procjenjujemo e, rezultate koje smo postigli do sad kako bismo na najbolji mogući način e, doprinijeli e, provedbi globalne strategije za mir. Pozitivni rezultati su postignuti usprkos vrlo teškim preprekama i nekad opasnim situacijama, ali isto tako i usprkos e, vrlo ograničenom ljudstvu u određenim stožerima, rad ti e, neravnomjerne raspodjele e, osoblja. Za to je jako važno dobro planirati vojne operacije u okviru e, naših strategija. I to treba uskladiti sa političkom razinom ovdje u Briselu kao i sa zapovjedničkim ciljevima koji se zapovjednika koji se nalaze na licu mjesta. To se treba također iskoordinirati sa svim drugim akterima na terenu, na primjer Afrička unije, SAD, i za sad znamo da ne postoji dovoljno e, osoblja za e, realiziranje određenih operacija. E, dakle, također želimo izgraditi veće kapacitete ovih stožera kako bismo mogli provoditi ove izvršne operacije. Imamo i zajednički pristup na području prikupljanja osjetljivih sigurnosnih informacija i na e, području podizanja svijesti. Također je jako važno pojasniti, mislim da ću se na to vratiti kasnije, da nikako ne smijemo duplicirati e, određene operacije i ne možemo zamijeniti nacionalne stožere koji za sad predstavljaju temelj europske vojne obrane. Kroz šest misija i operacija e, želimo ispuniti ciljeve koje smo si zacrtali kroz e, dobru raspodjelu našeg osoblja. Sudeći e, po mom osobnom iskustvu kao zapovjednik na razini brigada u Afganistanu i kao zapovjednik e, u Libanonu vrlo dobro sam upoznat e, sa problemima s kojima se suočavaju zapovjednici na licu mjesta s obzirom na manjak financijskih e, sredstava dolazi i do ograni i zbog, zbog ograničenog korištenja europskih fondova za financiranje e, vojnih e, aktivnosti, to ima utjecaj na i na naše rezultate. I to to, to zapravo također i ugrožava ponekad e, obuke koje organiziramo na terenu vi znate da postoji nekoliko inicijativa e, koje nam mogu pružiti određena rješenja, na primjer ono što je opisano u strategiji za e, globalnu e, sigurnost države članice za sad ne pružaju e, dovoljna financijska sredstva niti dovoljno osoblja za ispunjavanje zacrtanih ciljeva. Daću vam neke primjere. EUTM u Somaliji tu nedostaje 30% osoblja i uskoro ćemo doći do točke gdje nećemo moći izvršavati e, sve zadaće koje se nalaze u našem mandatu. EUTM SAE tu također imamo e, nedovoljan broj osoblja za određene operacije koje su predviđene, ali također e, nismo dobili ni pomoć SAD-a. Dakle, moramo e, najprije raditi na ovom e, pronalaženju financijskih sredstava i iznalaženju pravog poticaja za države članice koje moraju pokazati veću solidarnost i e, odrediti veći broj osoblja za određene operacije. Također, moram spomenuti i određene vojne misije i operacije o kojima se 27 država članica dogovorilo jednoglasno i za te operacije postoje stvarne političke ambicije koje moraju biti usklađene sa konkretnim operacijama koje se realiziraju na terenu. Daću još jedan komentar, radi se o komentaru tehničke prirode, a to je da i, EU i Europska unija i države članice često e, paralelno sudjeluju e, na istim e, ratištima. Mali je dobar primjer, tu imamo prisustvo i E, NATO-a, imamo i operaciju e, koju vodi Francuska i imamo još jednu zajedničku operaciju Europske unije. Dakle, to je samo jedan od primjera. Dakle, na strateškoj razini moramo bolje upravljati e, takvim operacijama kako bismo zaista postigli željene rezultate. Želim vas također podsjetiti da Europska unija predvodi deset e, vojnih misija u okviru CSDP-a koje su jako važne. Također postoje i e, potreba za, civilni, za sinergijama civilnih misija, bolja suradnja među e, različitim, ali komplementarnim elementima bi poboljšala bolje bolje sudjelovanje Europske unije na terenu. To se treba naravno uzeti u obzir kada e, se govori o integriranom pristupu. Danas se primjenjuju različita pravila upravljanja e, u odnosu na primjer SAD gdje e, postoje e, osoblje, vojno osoblje koje se nalazi pod jednim zapovjednikom. A imamo također e, s druge strane u NATO upravljanje koje objedinjuje sve jedinice pod jednim zapovjednikom. I u nekim slučajevima se te dvije strukture nalaze istovremeno na istom ratištu. Mi moramo povećati kapacitete za planiranje i upravljanje ovim misijama i bolje upravljanje u zapovjedničkom lancu. Što se tiče europske e, obrambene strategije, mi smo dosta toga postigli u prethodnim e, godinama. U Europskoj uniji je dosta toga urađeno i kao rezultat toga sada imamo temelj za novu e, arhitekturu za obranu i sigurnost u Europi i imamo vrlo visoke ambicije za europsku sigurnost i obranu. E, želimo da Europska unija bude u e, situaciji da odigra e, glavnu ulogu na globalnoj razini. Što se tiče provedbe europske globalne strategije, ono o čemu se najviše govori je instrument za jačanje obrambenih kapaciteta kako bismo ispunili naše zacrtane ciljeve glede e, tih kapaciteta. Reći ću nekoliko riječi o ovim instrumentima provedbe. Prvo imamo PESCO koji e, pokušava ostvariti dublju suradnju među državama članicama. Dakle, to je jedan od instrumenata. Ne radi se samo o kapacitetima razvoja, već se radi i o operativnim aspektima koji će imati e, izravan učinak na naše misije i operacije. No kada gledamo u bližu budućnost, moram reći da osim broja projekata suradnja, njih je 34 i 25 ili 28 država članica obvezali su se na e, tranziciju e, prema obvezili su se e, dati pravu vrijednost pesku izvješće visoke predstavnice kaže da će ovo biti dobra prilika da se PESCO procjeni godinu dana nakon, nakon provedbe. Zatim Zatim CARD, to je e, instrument koji će bolje sinhronizirati planiranje među državama članicama. Dakle, to će olakšati e, koordinaciju e, i uspostavljanje zajedničkih projekata. Europski fond za obranu i europski razvojni programi su dodatak prethodnim instrumentima. operacija će biti atraktivnija zato što će na taj način financiranje postati dostupno za razne projekte. A sada Nešto sam e, i rekao, European Peace Facility, instrument za mire, dakle ovdje je jako važan instrument koji bi trebao poboljšati kapacitete Europske unije za sigurnost i obranu koja bi trebali olakšati sljedeću generaciju. Dakle, trebamo uspostaviti mehanizam financiranja tako da objedinimo postojeće instrumente financiranja koji će omogućiti da se proširi opseg tih instrumenata. mi smo pokušali sve ove inicijative potaknuti i osigurati vojne kapacitete. E, i sve to u cilju postizanja razina ambicija koje želimo postići. Jako je važno bilo identificirati vojne potrebe i zahtjeve kao i specifične kapacitete. Evropske obrambene e, agencije. Što se tiče globalne strategije, globalna strategija je jako važna za sve neevropske europske partnere a to je bilo važno još od početka mog mandata i u ovom trenutku smatram da je važno pružiti neka pojašnjenja vezane za stratešku autonomiju koja proizlaze iz globalne strategije i kada je riječ o poveznici sa i kada i naravno tu treba napraviti i poveznicu sa inicijativom globalne suradnje. Ja znam da se ovaj pojam koristi u različitim forumima i može se ponekad i krivo shvatiti i čak i stvoriti neželjene kontroverze. Za cijelo ste svjesne interakcije između Evropske unije i NATO i zajedničke deklaracije koja datira iz srpnja 2016. i 2018. godine kojima je cilj poboljšati suradnju kako bi se promicao mir i stabilnost u preko atlantskim područjima. No, jako je važno da ne dovodeći u pitanje članstvo država članica Europske unije u NATO i ne dovodeći u pitanje zajedničke napore za bolju suradnju Europska unija i njezine države članice počele su proces identificiranja glavnih strateških ciljeva i idu prema njihovo ostvarenju. Nema tu proturječa i mi se ne namjeravamo natjecati se NATO-om Jednostavno je potpuno smisleno da ove organizacije imaju zajedničke vrijednosti i interese i da traže komplementarnosti između jednih i drugih. Them away from NATO. Ovo je dobra situacija za obje organizacije i smatramo da je jako važno osnaživati europski stup. I jako je jasno da europske inicijative ne a dovode u pitanje djelovanje NATO već ga osnažuju. I u tom smislu treba podsjetiti da e, kapacitete NATO-a njima doprinose i europski kapaciteti i, autonomija se ne treba razmatrati kao autonomija nekoga ili nečega kao što je NATO, nego autonomija da se nešto učini. Dakle, kada je riječ o ovim obvezama iz globalne strategije, Evropska unija bi trebala preuzeti više odgovornosti i trebala bi, treba, trebala bi imati više autonomne, autonomnih kapaciteta da provodi šire vojne operacije gdje god i kad god je to moguće. Ali naravno, kada je to nužno. Dakle, Ovaj toolbox CSTP će omogućiti e, Evropskoj uniji da ima veći utjecaj i e, da uspostavi suradnju sa afričkim zemljama i istočnim partnerima. Organizacije poput NATO-a, na primjer vojna mobilnost, primjer su sjajne suradnje, komplementarnosti i e, svega onoga što su NATO i Evropska unija već učinili što uključuje i specifikaciju vozila, geografske infrastrukture i tako dalje. E, također moramo uzeti u obzir i odnose ovih vojnih odbora i troškove. Fokus je na Zapadnom Balkanu. I think it's important to recall represent high priority for both the I za obje organizacije ovo predstavlja prioritet. By saying a few words on European Union. Dopustite mi da kažem nešto o Europskom vojnom odboru e, koji imam čast predstavljati. E, mi smo jako aktivni u razvoju europske obrane i sigurnosti. To je naša primjerna uloga. Mi pružamo dakle savjete političkoj razini. Mi kombiniramo a, dakle gledešta i stajališta e, vojnih stručnjaka i također želim reći da globalna strategija e, jasno želi postići jednu snažnju Europu koja mora biti vjerodostojna, odgovorna. I kada kažem da se treba izgraditi snažnija Europa, to nije nešto što se može učiniti preko noći. Naime, potrebno je uložiti resurse, ljudske resurse, političke resurse, novac i vrijeme. E, strpljenje i dugoročno planiranje moraju ići ruku pod ruku. Globalna strategija nam je dala instrumente i okvir, a sada je na državama članicama da odluče žele li biti odgovornije i učinkovitije koristeći sve postojeće instrumente žele li takozvani tool integrated e, approach ili žele da se, da se odluke u političkoj uniji e, donose ovisno o političkim interesima. Evropska unija nije samo diplomacija i nije samo financijska i humanitarna pomoć. Ona ima i sigurnosnu i obrambenu politiku. I svi su ti instrumenti komplementarni. Komplementarni sa civilnim i vojnim misijama i sa operacijama na terenu. Zacelo jako dobro znate da je vojni aspekt jako važan dio sigurnosnog i obrambenog E, sigurnosne obrambene strukture države članice. Dakle, moramo raditi a, e, moramo raditi koherentno i usmjereno da bismo ostvarili ovu globalnu strategiju. Robustna Evropska unija i zapovjedni lanac, interoperativne vojne snage, solidne financijski instrumenti, sve to, što, sve to ono što nam je potrebno. Dakle, Cilj nam je postići snažniju Europu zahvaljujući ovoj zajedničkoj strategiji. Nadam se da sam vam uspio dati pregled situacije i da nisam predugo govorio. Ako imate bilo kakva pitanja, na raspolaganju sam. Hvala lijepo na ovoj prezentaciji, na izlaganju i sada ćemo otvoriti raspravu sa članovima. Evo ja ću prvo postaviti dva pitanja. Dakle, trenutačni mandat No problem. Uh, trenutačni mandat uniformata u Sofiji uskoro ističe. Koji se koraci trebaju poduzeti kako bi se osigurala sigurnost sredozemnog područja? A drugo pitanje, koji je vaš savjet visokoj predstavnici, odnosno potpredsjednici, kada je riječ o konfliktu u Azovskom moru? To je ponešto drugčiji problem. Ovo područje niste spomenuli. ali je to problem o kojem prilično često razgovaramo, pa bismo željeli dobiti vaše mišljenje o tome. Evo, gospodin Galer se javlja, izvolite. Hvala lijepo na ovom veoma iscrpnom pregledu. Puno pitanja ste spomenuli, puno tema ste spomenuli, ima jako puno pitanja i s naše strane. Što se tiče emisije Altea, to je jedina misija gdje još uvijek EU i NATO zajedno surađuju, zato što je to jako rano počelo. Za cijelo ste sigurni e, nekih tendencija, loših tendencija unutar e, Bosne i Hercegovine. Naše e, trupe na terenu su također smanjene ali imamo i neke jedinice izvan Bosne koje su na stand da li redovito da li redovito osiguravate obuku tih vanjskih snaga kako bi ste na neki način one negativne snage u Bosni podsjetili da ne bi trebali krenuti naprijed sa svojim namjerama. Što se tiče Sofije, jako mi je žao dojma koji sam stekao, a možda sam u krivu. Naime, dojam koji sam stekao jest da zapovjedništvo Sofije, italijansko, čini se da su oni njemački dio poslali negdje gdje se ništa ne događa i Njemci su se povukli zbog toga što je frustrirajuće, ali mislim da je to bila dobra odluka. Čini se da su oni na neki način željeli da ih se ostave i na miru sa izbjeglicama i i da eventualno žele libicima ih prebaciti, ali ako se libici ne žele javiti na telefon, o, gospodin Salvini također nije jako nesretan što neće imati žrtava. Pa kako biste to prokomentirali? Tim više što je ovo pitanje još uvijek otvoreno i što će biti kada se misija završi. A što se tiče Northwooda, E, čini se da je u tijeku relokacija premještanje u Brest. Jesu li Britanci nešto ponudili u tom smislu jesmo li mi nešto ponudili Britancima u tom smislu kada je riječ o preseljenjima i kada je riječ o o misijama koje će se u budućnosti provoditi. A što se tiče misija kojima je cilj obuka, govorili ste o tome da imate manjak, manjak ljudi, manjak osoblja. Kako Kako e, riješiti to skandalozno pitanje gdje se države članice slažu da bi trebalo biti misija i da bi se one trebalo organizirati, onda ne šalju svoje ljude i ne šalju snage. Dakle, što bi... E, kako biste, u tom, kako biste to prokomentirali? I posljednje, što se tiče e, European Peace Facility, instrumente za mir, vi kažete da bi se neki zajednički troškovi mogli na drugčiji način financirati kada je riječ o tom instrumente. Što ako se dogodi da mehanizam Atena završi u tom instrumentu pa onda imamo neke zajedničke troškove? Ja jesam za više zajedničkih troškova kako bismo imali više država članica koje su spremne doprinijeti. Je li to način da se zamijeni Atena? Dakle, da ga se uključi u Europski instrument za mir. Hvala lijepa, gospodin Pasko. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. I da, e, ovdje ste se dotakli mnogih e, interesa i mnogih tema. Ja imam dva pitanja. Amerikanci nam uvijek govori kako bismo trebali više raditi za našu obranu, a onda kada mi nešto učinimo za našu obranu, oni postanu sumnjičavi. Eto, to je moje iskustvo. E, svaki puta e, kada, moramo nešto, kada želimo nešto učiniti, mi to moramo opravdavati. Vi znate kakav dijalog imamo sa SAD-om. I znate da zapravo nema nikakvog razloga za sumnjičavost. Drugo pitanje je u kojoj mjeri e, nadgledate situaciju u Azovskom moru? Budući da je to područje koje ulazi u nadležnost NATO-a. Da, ovo je pitanje koje je vezano za NATO. Would you know, <laughs> Pan poseł Zdrojewski. <laughs> Okay. Bardzo dziękuję.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 sigurnosnoj i obrambenoj politici ona je opisana iz um, aspekta odbora za obranu, ali vi ste također govorili o novom pristupu za budućnost i za buduće projekte. Pa bi vas e, zamolio da kratko opišete što bi se trebalo promijeniti iz perspektive odbora za vojna pitanja. Što bi se trebalo učiniti? Dobro, ja mislim da smo time e, završili krug pitanja, a sada ćemo krenuti na odgovore. Izvolite. Thank you. Uh, Sofia. Hvala, evo započet ću sa operacijom Sofia. Mandat ističe krajem ožujka. Bio sam u Bukureštu prije nekoliko tjedana. Tamo su ministri obrane ponovno istaknuli važnost misije njezin mandat. Kao što znate, Riječ je o ometanju, dakle kriminalnih aktivnosti trgovaca ljudima, dakle embargo na oružje, suradnja sa libijskom eh, vojskom. Dakle, tu su aktivnosti na moru. Što se tiče vojnog aspekta, riječ je o jako važnoj misiji. Dakle, gradnja kapaciteta, to je u skladu sa globalnom strategijom EU-a. E to je izvršna misija, dakle, Dakle, ulazimo možda u fazu 2, to treba usvojiti e UN ne mogu predvidjeti što će se dogoditi. To je politička odluka. Moguće da će doći do slanja nekih kontroverznih poruka vezano uz situaciju sa Sjevernom Afrikom. Bilo bi dobro da se pronađe zajedničko rješenje da sam ova poruka o postojećim podjelama, jer će to negativno utjecati na koncept globalne strategije. Dakle, suradnja sa drugom stranom sredozemlja. Znate da će to i u budućnosti ostati sigurno jedna od najvažnijih ruta za migrante. Ja se bavim ovim pitanjima, vidimo fluktuacije vezano sa ovim e, dolascima migranata. Mislim da bi Europa trebala pronaći rješenje, dakle po načelu solidarnosti. Možemo podržati tehnički aspekt, ali kad je riječ o politici to onda nije na nama. Što se tiče Azovskog mora, Trenutno to nije vojno pitanje. Pratimo ga, prate ga veleposlanici, imamo informacije koje dolaze od e, tajnih službi, pratimo što se zbiva. Imamo dakle izjave na političkoj razini koje dolaze iz Europske unije. Pomožemo pa u pronalaženju rješenja je dobro da se tu prikažemo kao partner dakle, zemljama na istoku. Tu bi bilo dobro da dođe do rasta međusobnog povjerenja. Ovo je recimo više uh, u domeni NATO-a. Što se tiče ALTE, Evropska i NATO misija i već zbog toga je važna. osjeća kao dužnost da bi bilo dobro povećati suradnju i sinergije s NATO-om. Slažem se u onome što je rekao predsjednik Vojnog odbora NATO-a, dakle pronaći nove načine suradnje. Bilo bi dobro imati potporu politike, to je izvršna misija. Dobro je odlučeno da je to tako, jer ona se ona može povećati svoj mandat i svoje aktivnosti, dakle s obzirom na situaciju na terenu. To je važno za rezervne e, postrojbe. Znam da je prošle godine rezervni bataljon, to je bio talijanski bataljon, bio je poslan na Kosovo i u BiH pripremali su se zato, dakle, predviđena obuka. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, također važno i zanimljivo pitanje. Vidjet ćemo kako će se nastaviti rasprava o Brexitu. Čini se da će sa 31. ožujkom oni prekinuti sve aktivnosti i kako bi postali partneri, treba ćemo potpisati memorandum o suradnji i razmjenjivati povjerljive informacije. To je nešto o čemu će se trebati raspraviti nakon što se donese politička odluka jer je Ujedinjena kraljevina dijelom nekih drugih misija, primjerice LTE. I to važan partner, imaju dobre kapacitete. Kada odu, odmah će nam biti potreban sporazum na osnovu kojeg bi oni mogli nastaviti surađivati. Što se tiče SAD-a, imamo izravne kontakte kad kad je s vojnim osobljem eh, lakše razgovarati, lako objasniti što je ono što se zbiva. i razumiju da im e, kod misije Evropska unija može puno pomoći. Kada smo bili na sastanku govorio o Somaliji, to je jedinstven tip e, misije, dakle uloga Evropske unije u Sahelu, u Africi je također važna. I to je sada lakše izvesti Evropskoj uniji nego NATO. Ja sam dugo radio u NATO, s ponosom to ističem. dvije od 2011. se NATO koncentrira na kolektivnu obranu i mi smo tu kom... nastavak njihovog eh, djelovanja. Djelujemo komplementarno. UN kaže da bismo više trebali ulagati u obranu, ja dolazim iz te branše, bilo bi dobro da tu ima više sredstava, to znači bolju opremu, bolje kapacitete, bolju interoperabilnost i više mogućnosti. Znam da su naše trenutne mogućnosti dosta velike. Potom obuke, dakle imamo ih tri. Dakle, ne izvršne dakle, misije i to na nekim od najopasnijih eh, mjesta Mogadišu, Središnja Afrika, Mali. Oni izvrsno obavljaju svoj posao. Nadam se da će eh, tako i nastaviti. Moramo pronaći način i omogućiti im dobre uvjete da nastave sa svojim djelovanjem. Misija u Maliju obuhvaća oko 500 osoba. bave se mnogim stvarima, puno tu koordinacije, suradnje. Kad sam zapovjedao snaga Mojena u Libanonu, imao sam dakle, prilike vidjeti kako se surađuje kada je riječ o ovim vojnim i civilnim pitanjima, dakle imate posla sa puno dionika. E, tu je potrebno, dakle, imati jake kapacitete kako bi se mogle provoditi ove aktivnosti. Govorili smo o ovom instrumentu za mir. Ideja je da time misije budu vjerodostojnije. Dakle, oni obučavaju Somalice. A onda je problem što ta vojska nema municiju za obuku, nemaju gorivo, i to se može dati samo putem bilateralnih odnosa, dakle ne suradnjom sa Europskom unijom. Bilo bi dobro tu zajednički nastupiti, zajednički snositi troškove, tada bi naša, obuka bila vjerodostojnija. Možemo, možemo također tu uključiti treće zemlje koje bi htjele surađivati, ali evo možda nemaju novca za to. To bi bila jedna win-win situacija. Sada je dakle ideja da se spoji ovaj mehanizam Atena sa fondom za Afriku. Neću sada ulaziti u financijske aspekte, ali bio sam zapovjednik nekoliko godina i znam da ukoliko imamo novca da obučemo ljude, da ih opremimo, da budemo vjerodostojni, da će nas oni slijediti. Koliko im dajemo neke upute, kažemo sad to obavite sami, onda to nedovršen posao. To je nekad frustrirajuće. Ja sam evo ovdje na ovom mjestu tek tri mjeseca i doista uh, promatram s što je do sad e, učinjeno. U, središ, u republici imamo problem dakle ovih malih bolnica. Ja ću trebati možda sa svoje strane napraviti nešto više vezano uz vojnu dimenziju. A tu mislim na vojne savjetnike, tražimo ovdje i od najviših razina u parlamentu da im objasnim koliko je važno da se ova misija ispuni, koliko je važno da Europa tu bude uspješna. Sada govorimo tu o malom broju ljudi, ali imamo razdoblja kada smo uputili tisuće i tisuće ljudi. tisuće 2006. To je bila misija UN-a, a u njoj se odlučivalo ovdje u Briselu, dakle u nazočnosti Kofi Anana. U 15 dana smo uputili dakle, tisuća ljudi. A to treba imati na umu. Važno je shvatiti koliko je Europa važna i za mene tu nema alternative ovim aktivnostima. Slično je sa Crnim morem. I htio bih rado čuti ponovno vaše pitanje jer nisam dobro razumio prvi dio pitanja. Pan poseł Zdrojewski, prosiłabym o pow... Zastupnik Zdrojevski. Što se tiče budućnosti, izmjene, dakle, izazovi koji nas čekaju u budućnosti. Ja sam optimističan što se tiče budućnosti. Imamo međunarodne organizacije sa dugim iskustvom. Imamo, postoje velika očekivanja od Europe. Kako pogledate Somaliju, druge treće zemlje, činjenica da Europa može pokrenuti dakle gospodarstvo, politiku, civilne misije, vjerodostojnost općenito tu su neke neke vojne misije. Sve može stvoriti velika očekivanja. Ja sam uvjeren da je Europska unija rješila mnoge europske probleme. I u ovom kontekstu, dakle, kada se događaju brojne promjene, NATO se vraća dakle ovom ovoj dakle vlastitoj dimenziji, gledamo zajedničku obranu i sada je to dobar trenutak za Europsku uniju. Ja sam bio u NATO u 2011. na sastanku u Lisabonu kada je NATO značajno smanjio svoju prisutnost, smatralo se da prijetnje više nema. Potom sam bio u Walesu Ali moguće je da će se snage na to dakle, uključivati upravljanje krizama, a budućnost je gradnja kapaciteta. Dakle, zemlje koje imaju problema sa terorizmom, koje nisu stabilne, imaju problema da budu dakle, stavljene u mogućnost da djeluju. Globalna strategija Europske unije tu može pružiti odgovor. Dakle, tu je sada pitanje konsenzusa 28 orice. Hvala vam. Uh, I general Kolege, uh, rečeno mi je da general mora otići točno u podne. Pa nećemo riskirati sa drugim krugom uh, pitanja. Ukoliko vi želite poslati poruku, učinite to. A mi vam želimo zahvaliti na dolasku. Ovo je skoro kraj ovog saziva parlamenta. Vjerujem da će u idućem sazivu parlamenta sede također razmjenjivati e, mišljenja s vama, onoliko često koliko smo to mi činili. Uvijek nam je zadovoljstvo. Hvala vam na vašoj sveobuhvatnoj prezentaciji, na vašim iskrenim odgovorima na naša pitanja. Jedan pljesak. Hvala, nastavljamo u 14.30 danas popodne.